E, na tome radimo u narednim tjednima i mjesecima. Hvala gospođo Ešton. Dobili smo sedam e, zahtjeva za rezoluciju da zaključimo debatu e, od raznih političkih klubova. Liberali, PPE, SID i drugi. Dakle, evo, zaključujemo ovu raspravu, a e, sutra će se upodne glasiti o ovome svemu. E, sada je sljedeća točka na dnevnom redu, e, izvješće gospodina Broka i o pregledu organizacije i funkcioniranju Europske službe za vanjsko djelovanje. Sada dajem riječ gospodinu Broku na četiri minute. Gospodine predsjedavajući, e, Lady Ashton, e, kolegice i kolege. U Madridu smo postigli jedan sporazum gdje Europski parlament, komisija i vijeće su se složili da se osnuje služba za vanjsko djelovanje koja e, treba e, sposobnosti komisije i vijeća bez izmjena njihovih nadležnosti podržati e, u smislu e, ostvarivanja efekata sinergije. Međutim, možemo reći E, čaša je poluprazna ili polupuna, ja mislim da je polupuna. Moramo reći u dvije i po godine je nevjerojatno mnogo postignuto i vrunica Ešton po mom mišljenju u e, mnogim područjima ste zbilja puno postigli primjer recimo sporazume između Srbije i Prištine i Kosova međutim motor još uvijek kašljuca u nekim E, drugim područjima. Možda zato što je e, e, uloga potpredsjednice komisije nije dovoljno osvještena od strane same komisije. Također vidimo da u području vijeća stvari ne, ne idu napred Kod Malija u listopadu smo zaključili poslatu, poslati misiju, ali koncem siječnja još se ništa nije bilo dogodilo, jer se jednostavno ne, uzimaju dovoljno ozbiljno vlastiti zaključci. Pitanje strukturalne e, suradnje još nije e, dovoljno uznapredovalo. Mislim da moramo razmisliti o tome kako te stvari možemo popraviti kako bi potpredsjednica komisije e, mogla bolje raditi svoj posao. Dakle, kako možemo pojačati taj unutarnji mehanizam i to se mislim mora dogoditi na taj način da ćemo jasno reći da ta služba je služba svih institucija Europske unije e, a ne pojedinih zemalja članica e, pojedine zemlje članice žele utjecati pomoću svojih predstavnika. Mislim da je to nedopustivo. 1.7.2013. E, mora biti kraj toga. Nemoguće je da zemlje članice daju 30% personala. E, mora na svim razinima, razinama biti učinjeno isto. Moramo stvoriti preduvjete da se poprave uvjeti rada u delegacijama. Međutim, mora se sačuvati pridlom, pritom sposobnost djelovanja. Mora biti jasno, neovisno o tome da li je e, nadležna e, čije se nadležnosti radi da se neke stvari mogu odvijeti samo preko E, veleposlanika. Sve to je smišljeno kako bi smo e, omogućili jedno zajedničko djelovanje, a ne da svatko e, pokušava progurati svoje vlastite interese. Mislim da zato trebamo pružiti podršku i pomoći baronici Ashton vi nakon dvije i pol godine rada trebate podnijeti jedno izvješće E, gospodin Gultieri i ja ćemo vam svakako pružiti svaku moguću podršku i nadamo se da ćemo se da ćemo u jesen onda vidjeti koje ste konsekvence izvukli iz našeg izvješća i da će to za posljedicu imati poboljšanje funkcioniranje službe za vanjsko djelovanje. E, hvala lijepa. Senjor Brok, senjor Brok, Usted, Govorili ste šest minuta. Ne, imate ukupno šest minuta, četiri plus dvije. Ako sad ste potrošili na početku pet, znači na kraju ćete imati još samo jednu minutu. Dakle, ostaje vam još samo jedna minuta za završno izlaganje. A sada riječ dobiva gospodin Gualtieri to vam odmah e, kažem kako biste uspjeli isplanirali svoje završno izlaganje. Hvala vam predsjedavajući, visoka predstavnice, kolege. Izvješće o kojem ćemo glasovati želi dati konstruktivan doprinos reviziji Europske službe za vanjsko djelovanje. To činimo na osnovu suda koji se bavi aktivnostima ove službe u nekoliko godina u kojem smo utvrdili koje su greške, međutim, i koji su napreci koji su se ostvarili tijekom zadnjih godina. Kada smo utvrdili službu 2010. Znali smo da je cilj integracija struktura vijeća komisije djelatnika Europske unije i zemalja članica. To je bio težak izazov. I tada je parlament odustao od svog zahtjeva da se služba smjesti unutar komisije, a to kako bi se ova služba mogla baviti pitanjima kao što su zajednička sigurnosna politika, razvojna politika, a da istovremeno bude bliska komisiji da bude pod nadzorom parlamenta. Tada smo taj cilj postigli i ostvarili smo službu za koju mogu reći da ima široke kompetencije, možda šire nego što je htjela komisija, ali koja je bliska komisiji, možda bliža nego što bi vijeće htjelo. I služba koja se nalazi pod većom kontrolom parlamenta, većom nego što su htjeli vijeće i komisija. Stoga je to sjajan alat za globalni pristup vanjskoj politici, odnosno omogućava se sinergija između različitih instrumenata kojima Europa raspravlja, odnosno kojima Europa raspolaže u svojoj vanjskoj politici. To se temelji na filozofiji koja daje prednost mekoj moći, kojom se želi pomoći razvoj naroda, da se istovremeno ne odustaje od mogućnosti vojne intervencije u slučaju krize, te označava početak gradnje zajedničke obrambene politike. Ne želimo danas preokrenuti sve ono odlučeno 2010. Međutim, naše izvješće želi utvrditi gdje su problemi koji ne omogućuju ovoj službi da do kraja ostvari sav svoj potencijal. Nudimo neka rješenja koja nam se čine dosljedna želji istaknutoj 2010. Neću ponoviti ono što je rekao kolega Brok, pitanje zamjenika. Nitko pritom ne misli na evropske parlamentarce. Govorimo ovdje o racionalizaciji strukture, jačanju uloge potpredsjednika komisije, integraciju sustava za krizni menadžment, ulogu šefova i zaslanstava, potpunu političku kontrolu od strane parlamenta, autonomnost kod zapošljavanja u odnosu na želje zemalja članica. Po nama to su razumni prijedlozi, neki će se moći realizirati na osnovu postojećih odluka, dok će druge tražiti reviziju. I zato tražimo da parlament bude uključen u to na isti način kao što je to bio slučaj 2010. godine. Vjerujem da ćemo ovdje ostvariti prodonosan dijalog i ostvariti kompromis i da će revizija Europske službe za vanjske djelovanje dati Europi bolji instrument kako bi imala europsku vanjsku politiku koja je u skladu sa svojim sa željama i ambicijama. Hvala vam zastupniče Gualtieri, riječ ima potpredsjednica komisije Lady Ashton. Hvala vam, hvala vam. Vjerujem da će ovo biti zanimljiva rasprava. Zato želim čestitati izvjestiteljima Broku i Gualteriju. Napomeni uravnoteženom izvjestitelju. Vi ste bili uz kolegu Ferhofštata tvorci sporazuma iz Madrida kojim se utvrdila Europska služba za vanjsko djelovanje. To je tada bila vitalna odluka i to je nešto na što se pozivate u svom izvješću. Kada pogledamo unatrag, naš cilj je bio stvaranje Europske službe za 21. stoljeće koja će se nositi sa novim izazovima. Da doda dodatnu vrijednost radu zemalja članica, više nego što to čine njihove diplomatske službe. Jednako je sa pitanjem zajedničke obrane. Ona je ojačala našu mogućnost da odgovorimo, da damo odgovore na krizne događaje, bilo na, na događanja na humanitarnom planu, na političkom sigurnosnom, da pokrećemo vojne i civilne misije kojima garantiramo mir i prosperitet. Dvije i pol godine nakon ustanovljivanja službe možemo reći da ima modernu i operativnu službu. Ona okuplja najbolje diplomate i djelatnike iz Europe. Ona je tamo da bi provodila našu vanjsku politiku. Dakle, nakon Lisabonskog ugovora bilo je došlo vrijeme da vidimo što zapravo želimo i zato se želim fokusirati na tri ključne elementa. Prije svega to je naše susjedstvo. Kada su zatražili da preuzmem dužnost, istaknula sam da moramo definirati Uniju kao ono što možemo učiniti u vlastitom susjedstvu. I dalje mislim da imamo jak utjecaj da donesemo promjene u svoje susjedstvo i to moramo iskoristiti. Drugo, to je sveobuhvatni pristup. Spajanje tri različita posla, stvar od Europske unije značajnog partnera zato što možemo kombinirati različite instrumente koji su nam na raspolaganju. To je vladavina prava, naše civilne i vojne misije, diplomatska služba, operacije kojima se utječe ne samo na simptome, već i na ono što utječe na, kriz, na stvaranje kriza te mogućnost da na području ostanemo prisutni duže vrijeme. Mi smo najveća svjetska gospodarstvo, to je danas važno. Zajednički možemo postići stvari koje pojedinačne zemlje članice, a to sve kažu, ne mogu postići. Zato smo vodeći, zato kada je riječ o Srbiji, Kosovu, Somali te kada je riječ o iranskom nuklearnom programu. Dakle, kada govorimo o reviziji, moramo vidjeti gdje su naše jake točke, gdje ispunjavamo svoje zadatke. Drago mi što se slažemo tako mnogim brojnim pitanjima, te pozdravljam vašu podršku za sveobuhvatnim pristupom. Moramo djelovati brže i bolje u našim vanjskim i sigurnosnim politikama. Moramo pokazati dosljednost, vanjskih aspekata naših politika. Jednako ohrabruje me, ohrabruje me mišljenje zemalja članica o našoj službi koji ide u istom pravcu. Uspjeh naše službe je u tome da okuplja sve institucije i dionike da poboljšava naš utjecaj, a istovremeno smanjuje troškove za naše građane i zemlje članice. U reviziji koju ću predstaviti tijekom idućih tjedana vidjet ćete mnoge zajedničke elemente s ovim izvješćem želim, želim istaknuti ne samo ono što valja, već i ono što bi valjalo poboljšati u budućnosti. Želim vidjeti gdje možemo postići brz napredak, ali me zanimaju srednjoročne izmjene koje će tražiti neke prilagodbe, počevši već sa idućim e, mandatom. Ove preporuke će poboljšati učinkovitost naše službe, za koju je utvrđeno da je donijela promjene u našim politikama. Međutim, Lisabonski ugovor je ostavio zajedničku, politi zajedničku sigurnosnu politiku kao pitanje od općeg konsenzusa. Moramo se složiti među zemljama članicama da postoje granice onoga što naša služba može učiniti. Ključni, ključna dužnost je biti centrom svjetske mreže, već tamo gdje možemo, moramo pružiti primjer, doći do konsenzusa između zemalja članica, moramo raditi na prioritetima, to ćemo učiniti u radu s vama i sa komisijom. U tom smislu služba me podržava u mom radu kao potpredsjednice komisije visoke predstavnice, te vidim da je koordinacija dakle moguća, to je ono što izvješće naglašava kao važno pitanje. Partnerstvo sa parlamentom je važan dio ovog uspjeha i sporazum koji imamo po političkoj odgovornosti i javnosti rada pokazuje svoj utjecaj. Vidimo to u radu s vašim domom, kad, kad je riječ o imenovanju šefa zaslanstava. To vidimo u mojim dolascima ovdje, izvršno surađujemo na u promatračkim misijama, na izborima a intenziviramo dijalog na svim razinama, uključujući osjetljiva područja gdje dijelimo povjerljive informacije. Moj management tim je otvoren u suradnji s vama i redovno sudjeluje na vašim sastancima. Više od stotinu od takvih događaja smo organizirali samo prošle godine. želim pohvaliti rad šefova i zaslanstava koji vrše tako učinkovit koji obavljaju učinkovit posao i nadam se da ćemo u budućnosti moći nastaviti poboljšavati suradnju. Želim se koncentrirati sada na tri važna područja. Prvo je suradnja sa komisijom, te pitanje zamjenika i operativno djelovanje. Mnogo se govorilo o suradnji između nam službe i komisije, kao što ste rekli u uvodnim govorima. Moje mišljenje je da kad kada zanemarujemo napredak koji smo postigli u pronalaženju rješenja za teške situacije te za sam ustroj Europske službe za vanjsko djelovanje. Kada pogledam unatrag, pitam se nismo li podcijenili koliko ćemo rada morati u to uložiti. Međutim, u skladu sa preporukama o izvješću, ovo je područje na kojem ćemo nastaviti surađivati s komisijom, uključujući pitanje da se da se skup povjerenika koji se bave vanjskim poslovima češće nalazi. Surađujem sa, sa povjerenikom Čolosom na pitanjima koji se tiču Kine i Mongolije i na pitanjima suradnje sa Burmom. Sa kolegicom Nelly Cruz izradila sam strategiju za cyber kriminal. Povjerenik Tajani je moj bliski suradnik koji okuplja i surađuje sa stotinama poslovnih ljudi u zemljama u tradiciji. Kolega Barnije i ja podržavamo i sudjelujemo u raspravama u vijeću. Kristalina Georgijeva je uključena u naše odgovore na krizu u Siriji i drugamo te svakodnevno surađujem sa Pibelgsom i kolegom Fulom i svima pućujem zahvalu. Drago mi je što vaše izvješće naglašava ulogu ove službe i našu stratešku orijentaciju kada je riječ o financijskim instrumentima, te vidimo dosljednost između razvojnih ciljeva. Kada je riječ o drugom pitanju, slažem se da postoji, da postoji konsenzus za imenovanje zamjenika, uključujući suradnju s parlamentom. U skladu s vašim izvješćem mislim da bismo trebali uključiti odgovarajuće povjerenike, u to i moramo nastaviti sa dosad postignutim kada govorimo o imenovanju ministara te moramo iskoristiti zajednički zamah koji nam je na raspolaganju. Vidjeli smo grupe ministara koji zajedno putuju, koji pronose našu poruku. Oni u tom smislu rade kao tim za Europsku uniju, ali nastupaju ime vlastitih zemalja. I konačno kada je riječ o strukturi organizaciji službe postigli smo napredak, drago mi je da je on prepoznat. Međutim, još je mnogo posla pred nama. Pozdravljam želju da učinimo više u našim civilnim i vojnim misijama. Mi pokrećemo više od 7000 ljudi. Tripoli, Bamako, Kabul, Bagdad samo su neki od naših ciljeva i podržavam vaše prijedloge da se ubrza naša učinkovitost i naša brzina u donošenju odluka. Jednako je sa integracijom naših struktura. Već smo razgovarali o pojednostavljivanju procedura u zemljama članicama. To će biti vrlo važno područje o kojem ćemo raspraviti u prosincu. Slažem se također da trebamo imati i internu strukturu. Naročito će to ovisiti o proračunu već za proračun za 2014. godinu. Ja bih predložila da se smanji broj visokih dužnosničkih mjesta, a mislim da to biti prelazna situacija e, jer pitanja kadrovskog e, prirode su bitna, međutim kvaliteta ljudi koji rade kod nas će odlučiti i o tome hoće li naša služba biti uspješna. Ja sam jako zadovoljna s mojom ekipom, želim se Pjeru Dimonu i cijeloj ekipi zahvaliti na napornom radu koji su uložili do sada. Mislim da ćemo e, isto tako E, da smo uspjeli ostvariti da su zastupljeni predstavnici svih zemalja članica kao i veliku rasprostranjenost žena. A e, kada gledamo zapravo tu strukturu, ona uvelike odražava strukturu u stanovništvu u Europskoj uniji. Ravnoteža među spolovima je jedna od prioriteta ko za mene. Kada sam ja počela raditi na ovom poslu, radilo je deset žena u e, Europskoj e, službi za vanjsko djelovanje, a sada ima 24 žene. Helga Schmidt, koja je naša politička ravnateljica, vrlo je aktivno e, radila na tome da više žena radi u našoj službi i kada usporedimo broj e, također nacionalnih diplomata, mislim da je jako važno da vidimo koliko dužnosnika stalno rade za našu službu. Mislim e, da e, tu moramo paziti također kako je struktura, uključujući one koji su k nama prešli iz vijeća ili iz komisije Mislim da će ta mjesta biti otvorena e, različitim diplomatskim službama, uključujući naravno i diplomatima iz Hrvatske. E, proračun je bitan u svemu i hvala parlamentu na podršci koju su nam dali. Znate da je većina službenika zapravo e, su bili osobe koje smo naslijedili iz komisije. Mi se sada pokušavamo ustrojiti na odgovarajući način i e, naša služba i dalje namjerava ostati na onim mjestima koje su visoko rizična, ali isto isto tako odgovoriti na promjene koje ih dolaze i na rizičnim mjestima kao što su Libija ili Burma. Međutim, sve to košta. 30 milijuna eura godišnje za Kabul, za Libiju, za osjetljiva mjesta na zemaljskoj kugli. Ja molim e, da se vide kakav potencijal postoji za štednje u nacionalnim diplomatskim službama kada mi organiziramo neke zajedničke stvari na terenu, na primjer stanovanje naših predstavnika. E, zatim, e, isto tako objedinjavanje nekih e, drugih aktivnosti kao što je na primjer konzularna služba ili pak zajednički stručnjaci. Sve su to promjene do kojih neće doći od danas na sutra. puno smo ostvarili od e, službe koja nije postojala, sada imamo službu koja zaista funkcionira. Zaista sam zahvalna zastupnicima Europskog parlamenta koji su sudjelovali u stvaranju ove službe. Hvala svima na pozitivnom obolu i ja se nadam da će služba biti vrlo uspješna do kraja mog mandata kao i dalje. Hvala gospođo Ashton. A sada ću dati riječ gospođi Neinski iz proračuna. Posljednjih godina smo puno razgovarali o strukturi Europske službe za vanjsko djelovanje. Vrijeme je došlo da sada se pozabavimo budućim razvojem ove službe koja je jedni od stupova diplomacije Europske unije. Vjerujem da financiranja staje službe Europske unije mora odražavati važnost Europske unije i samo ako budemo imali dobre prioritete u okviru službe za vanjsko djelovanje, možemo optimalno koristiti službenike. Ja mislim da služba za vanjsko djelovanje Europske unije i ministarstva vanjskih poslova svih zemalja članica moraju zajedno ne samo surađivati, već i razmjenjivati iskustva, moraju tješnje surađivati možemo to ostvariti samo ako budemo imali adekvatne prioritete. Pozivam e, vođe Europske službe za vanjsko djelovanje kako bi imali bolju geografsku ravnotežu e, među svojim e, personalom tako da se tamo zaposli više osoba iz srednje i istočne Europe. Pozdravljam i napore gospođe Ashton da se ostvari ravnopravnost spolova. Međutim, e, mi moramo ovdje govoriti više i o ulozi e, Europske službe za vanjsko djelovanje na međunarodnoj sceni. Hvala. E, ne vidim gospodina Kalfina. On je trebao uzeti riječ u ime odbora za proračunski nadzor. Možda će se javiti kasnije za vrijeme same rasprave. A sada pozivam zastupnike koji će govoriti u ime svojih klubova. Najprije gospodin Salafranka u ime Europske pučke stranke. Hvala predsjedniče, visoka predstavnice, dame i gospodo. Čestitam izjesteljima gospodinu Broku i gospodinu Gvaltieriju na preporuci koja je u svjetlu onoga što je doneseno 2010. godine na vijeću. Ono što je dobro je da je vijeće zaista sada u punoj funkciji. Ehm, pri, moramo ti poštu visokoj predstavnici i ljudima koji rade u toj službi. Ipak moram inzistirati na činjenici da ehm, ono što ta služba radi i pravni okviri u kojima djeluje kao i materijalna sredstva i e, ljudski potencijali ipak nisu e, odgovorili svemu na čemu smo o čemu smo očekivali, što nije niti čudno ako gledamo kakav je proračun izdvojen za to. Oni u proračun za sličnu službu kakvu ima Danska ali mi bismo ipak mogli učiniti nešto i ojačati ovlasti visoke predstavnice tako što bismo ministre zemalja članica mogli koristiti za neke poslove koje radi Europska služba za vanjsko djelovanje, na primjer da ih se pošalje u neke misije. Druge stvari, na primjer, gdje bi se mogli spajati konzularna predstavništva. Treba također iskoristiti e, stručno znanje diplomata zemalja članica koji bi radili na službi cijele Europske unije. I mislim da je ovdje najbitnije da se naša politička misija modernizira i kako bi Europska unija imala jedinstven politički glas i naša vanjska politika morala biti pristupačnija i konzistentnija a zemlje članice trebale bi izbjegavati neugodne situacije. Kada gledamo što se događa sa Sirijom, moramo vidjeti kakve su prednosti u tome. Hvala gospodine Sala Franka. A sada dajem riječ gospođi Gomeš e, koja će e, govoriti u ime socijalista i demokrata. Iskratiti neku ustanovu od samog početka nije nikada lako Gospođa Ashton u tom smislu zahvaljuje poštovanje s naše strane i moramo joj se također i zahvaliti. U posljednjih e, nekoliko godina vidjeli smo da je služba za vanjsko djelovanje načinila prve korake i počela aktivno djelovati. E, moramo zapravo uobličiti zajedničku europsku politiku koja će braniti europske <clears throat> vrijednosti u Europi i u cijelom svijetu. E, mi se možemo ne možemo se samo identificirati s time, moramo znati da visoka predstavnica mora imati važnu ulogu da igra e, u svemu onome gdje se Europska unija odnosi prema vanjskom svijetu na različitim područjima od humanitarne do politike vezane za energetiku. Zato treba izdvojiti i adekvatna sredstva. Različiti povjerenici moraju prihvatiti to da će ona voditi na nekim područjima a e, na visokoj predstavnici je da dovodi u pitanje to što kažu povjerenici kao i nacionalne vlade. To je važno ne samo iz operativnih razloga, već isto tako da u trenucima gospodarske krize zemlje članice trebaju objediniti resurse koje posjeduju. Moramo racionalnije koristiti to što imamo. Tako kako bismo kao Europska unija se mogli nositi sa zahtjevima i obavezama koje imamo na međunarodnom planu. I na poziv za smjernice u našem radu je nešto gdje gospođa Ashton zapravo mora se zalagati za demokraciju i ljudska prava. Sada imamo predstavnika za ljudska prava i moramo imati odgovarajuće instrumente kako bi to zaživjelo. Moramo gledati da e, naši strateški partneri Brazil, Indija, Kina, SAD budu transparentne zemlje što se tiče ciljeva i rezultata kada su u pitanju ljudska prava. Hvala gospođo Gomeša. Sada u ime e, liberala gospođa Nic Utenbrook. Visoka povjerenica s Lisabonskim ugovorom Europska zajednička i e, vanjska i obrambena politika postala je punoljetna, ako se tako smijem izraziti, i ona je pretočena u Europsku službu za e, vanjsko djelovanje. Mi to ne možemo zvati e, diplomatskom službom jer to imaju zemlje članice, zato se ona zove drugačije i zato mi nemamo ambasade Europske unije, već delegacije, a osobe koje su na čelu tih službi nisu veleposlanici, već su šefovi delegacijama, što o tome mislio Lord Dartmouth. I e, u početku su e, ministarstva vanjskih poslova okljevala u tome da surađuju sa Europskom službom za vanjsko djelovanje. Ali manje od tri godine nakon što je ta služba započela sa svojim djelovanjem i ostvarila neke e, stvari i samo njezino prihvaćanje je zapravo svojevrsno čudo kojem se moramo radoviti. Naravno, mnogo se toga mora poboljšati Činjenica da imamo visoku predstavnicu koja je potpredsjednica komisije i ima i druge prerogative, ona zapravo treba imati na ljudske karakteristike. Vi, gospođo, jeste vrlo otporni i vitalni, ali ipak još uvijek bi bilo mjesta tu da imate jednog ili više zamjetnika koji bi i na političkoj razini mogli zastupati visoku predstavnicu. Potrebna je fleksibilnost, a potrebno je i da se na način na koji se to pristoji prilagođava izazovima i različitim e, događajima, a isto tako potrebna je isprega među pojedinim institucijama u Europskoj uniji. Hvala gospođo. A sada u ime kluba zastupnika e, Zeleni govorit će gospođa Brantner. Hvala predsjedniče. Dobrodošli gospođo Ešten, kao što je moja kolegica rekla, vi ste zaista puno toga ustvarili u tri godine i zaista na tome možemo čestitati. Ali ja kažem da uvijek čovjek može bolje nešto napraviti, a mislim da to što pregledavamo rad službe za vanjske djelovanje sada trebamo iskoristiti za e, stvarne konkretne zadatke, a ne samo kao formalnost. Mislim da ono što je jako bitno je da ste vi e, željeli i uspjeli da Europa postane važan djelatnik u sprečavanju E, širenja konflikata i da budete važan akter u svijetu. Mislim e, da ste vi zaista jako puno toga ostvarili na tome i u zemljama kao što su na primjer Burma i tako dalje. Ali morate još bolje raditi, morate ozbiljnije prihvatiti činjenicu da ste potpredsjednica komisije. A osim toga morate bolje integrirati različite strukture. S gospodinom Popovskim smo razgovarali o tome i on je govorio o jednoj strukturi koja je organizirana prije tri godine ja e, njega mm, jako cijenim, ali on je jedna osoba, a iza njega ne stoji struktura. E, jedna osoba može napraviti samo određene stvari. Ja sam i dalje uvjerena da bi stvaranje takve strukture bila nešto gdje bi EU uvelike pomoglo kada se reguliraju krize i radi na postizanju mira. Još nešto, mislim da ima premalo ljudi koji rade na terenu, previše na samom vrhu i e, ne znamo točno kako izgleda zapovjedni lanac. Kod vas i drago mi je da ste rekli da ćete se time baviti. Još jedna stvar, e, struktura spolova i spominjete strukturne prepreke u tome da žene rade u diplomaciji koje ja mislim da postoje. Mislim da bi e, bilo dobro da u okviru ovog e, e, pregleda rada vaše službe se time zabavite. I još jedna stvar, vi ste jedna osoba, molim vas predložite da imate zamjenike kako vam se ne bi krivilo što niste bili na nekom sastanku jer ne možete biti na tri mjesta istovremeno. Hvala, a sada gospodin Tanog u ime ECR-a. E E, predsjedniče, ja sam u početku bio silno skeptičan kada se osnivala Europska služba za vanjsko djelovanje, ali sada sam se malo, e, malo promijenio mišljenje jer mislim da ova služba e, sa gospođom Ashton na polju europske na polju europske vanjske i obrambene politike može ostvariti neke e, ciljeve vezane za nuklearni program u Iranu ili pak e, Somalije i piratstvo i e, misije za obuku Europske unije i u Burmi ili u Maliju, a naročito na znači, čemu posebno česte visokoj predstavnici sporazum e, na liniji e, Priština Beograd. Ona radi koristan posao u okviru jasnih parametara i zbog toga mi je žao da se u ovom izvješću želi proširiti rad e, Europske službe za vanjsko djelovanje puno izvan onoga što jeste njezina nadležnost jer postoje stvari na primjer bojne trupe koje, o kojima se govori ko što europsko njevanje djelovanje ne može napraviti jer to rade francuske snage osim toga E, ne može se e, sve napraviti jer države članice imaju različite e, političke prioritete i nije prihvatljivo da se neke zemlje angažiraju koji puta čak i dovode u opasnu situaciju ako to nisu njihovi posebni interesi samo u ime vanjske sigurnosne i obrambene politike. Ja mislim da trebamo jednostavno učiniti nešto da se napravi da se čuje glas tamo gdje se on sada ne čuje a isto tako trebaju se ispraviti neke nekonzistencije na primjer zašto postoji delegacija u Panami a ne na Barbadosu hvala sada plavi karton Aleksandra, ako dobijete riječ... E, neću naime davati e, riječ onim govornicima koji traže plavi karton ako će dobiti riječ u ime same rasprave. Dakle, na... minutu i pol. E, Europska služba za vanjsko djelovanje je Europska služba za vanjske poslove, a Europska služba za vanjske poslove temelji se na pretpostavci da postoji zajedništvo interesa među 27 zemalja članica. Međutim, to je pogrešno. U Libiji samo osam europskih zemalja je bilo prisutno, a ne 27 a jedna od njih nije bila niti članica Europske unije. 27 zemalja članica su da sada u smislu novi izraz, su koalicija nevoljnih, a ponekad i čak manje od toga. Osim toga, Europska služba za vanjske poslove ima ogromne troškove. Europske, osoblje službe je vrlo dobro plaćeno. Čak do 100 službenika prima plaću veću od one britanskog ministra za vanjske poslove. Financijske okolnosti imaju tu posljedicu da Britanija mora zatvoriti svoja diplomatska predstavništva. Međutim, mi trebamo pridonositi, a to i činimo u velikoj mjeri, Europskoj službi za vanjske poslove kako bismo naprijedili vanjsku politiku koja nije, ponavljam, nije naša. Sve ovo, dakle, Europska služba za vanjske poslove dokazuje da šansu Ujedinjenog kraljevstva u Europskoj uniji zapravo umanjuje naš utjecaj u svijetu. Sada u ime Ujedinjene ljevice gospodin mer. Gospodine predsjedavajući, naša grupa je bila dosta sudržana, a to je bila i kada je stvorena ova služba za vanjsko djelovanje po njezinoj strukturi, po njezinom mandatu, a osim toga zbog toga nije pod našom kontrolom, pod kontrolom Europskog parlamenta, osim toga kako e, poslije e, neko djelovanje vanjske politike jednoj zemlje članice, ona je pod kontrolom nacionalnog parlamenta. No ovdje nije tako zato jer i zato imamo problem. Ovdje imamo neke službe vanjske politike zemalja članica koje tu djeluju i koje čak e, i uzimaju prevlast nad onome što radi Europska unija. Dakle, osim toga, mi smo daleko od toga da ostvarimo jednu vanjsku i sigurnosnu politiku koja bi bila prihvaćena od sviju i to je činjenica. Dakle, mora postojati jedna služba za vanjsko djelovanje koja će podržavati jednu zajedničku sigurnosnu politiku u budućnosti za koju se nadamo da će se na koncu temeljiti na razoružanju, na demilitarizaciji, na suradnji i također na političkom rješavanju sukoba. Hvala. Dakle, s time smo zaključili javljanja zastupnika i ume klubova, a sada ćemo dati riječ zastupnicima koji se javljaju u Dakle, da imamo gospodina eh, potpredsjednika Protaševića koji se javio za riječ. Hvala, gospodine predsjedavajući. Gospođo visoka predstavnice, Europska služba za vanjsko djelovanje koja je započela svoj rad od nule prije dvije godine i dokazala da je vrlo korisna i učinkovita. Kako bih potkrijepio ovu tvrdnju, reći ću vam nešto u svezi sa Srbijom i Kosovom i također projektom Atomium i našem e, djelovanju protiv e, pirata u Somaliji. Dakle, kada je e, riječ o zemljama istočnog partnerstva, također smatram da naša politika susjedstva obuhvaća uključuje te zemlje u djelovanje naše službe za vanjsko djelovanje. Kada je riječ o delegacijama Europske unije u zemljama istočnog partnerstva, njihov rad treba također pozitivno ocijeniti. No, e, pozivam vas da ocijenite rad šefova voditelja delegacija i također rasteretite ih tako što ćete povjeriti određene zadatke njihovom osoblju kako bi se oni mogli baviti bitnim pitanjima. No, naravno, uvijek postoji mogućnost za poboljšanje. Želim skrenuti vašu pozornost na mišljenje Amnesty Internationala koji kaže da kada je riječ o zaštiti i promicanju ljudskih prava, Europska unija je manje učinkovita nego što je e, bila prije nego što je stvorena služba za vanjsko djelovanje. Dakle, tu trebamo djelovati. Dakle, hvala. Gospođa Konstantina, jednu minutu. Hvala. Gospodine predsjedavajući. Dakle, riječ je o preraspodjeli vlasti. Dakle, važno je stoga da Europska unija govori jednim glasom u pitanjima vanjskih poslova i stoga Europska služba za vanjsko djelovanje treba biti učinkovitija. Gospođa Ashton je doista se zalagala za ostvarenje tog cilja i ostvarili smo službu za vanjsko djelovanje. Međutim, Bili ste zapriječeni ovom golemom birokracijom i smatram dakle da vjerojatno niste ostvarili ono što ste htjeli ostvariti. Stoga trebamo umanjiti birokraciju, trebamo spriječiti udvostručivanje poslova i trebamo informirati zemlje članice i razne igrače o tome. Nešto o čemu bih htjela govoriti je sljedeće. Trebamo približiti Europsku službu za vanjsko djelovanje građanima, a to bismo mogli ostvariti kad, kada bismo bolje djelovali kroz konzularna predstavništva. Recimo, kada su jedan Austrijanac i dvoje Finaca oteti u Jemenu, nije mi bilo jasno je li Europska služba za vanjsko djelovanje uopće bila povezana sa njihovim oslobađanjem ili je to bilo problem zemalja članica. No, ja bih sam zahvaliti na djelovanju i na izvješćima. Sljedeći govornik na minutu i pol je gospodin Lambsdorff. Hvala gospodine predsjedavajući. Prije tri i pol godine Franciska Partner i ja e, smo se nazvali prijateljima Europskoj službe za vanjsko djelovanje i osnovali smo platformu gdje smo okupili nevladine organizacije i zagovornike i kako bismo utvrdili kako treba strukturirati službu. No, nešto što smo tada spomenuli je ponovno na dnevnom redu, odnosno politički e, zamjenici, zastupnici. Dakle, vrlo brzo se pokazalo da sve prisutnost nije nešto što možemo očekivati od visoke predstavnice na nemogućem radnom mjestu. Dakle, ne može nešto tako ostvariti bez predavanja ovlasti drugima. To je jedno od danas ključnih pitanja o kojima treba raspraviti, a također nešto o čemu smo još raspravili je mogućnost e, brojnijeg vodstva umjesto jednog moćnijeg glavnog tajnika. Dakle, ne želim naravno da ona, da ona ima simu menci iza kulisa koja se neće pojavljivati u parlamentu, nego želim vam dati priliku da prikupite što više informacija na svojoj vodećoj funkciji i mislim da bi tako načelo bilo valjano. I posljednje što bih htio napomenuti, što je spomenuo gospodin Dartmouth, da naravno zemlje članice zatvaraju svoja diplomatska predstavništva i da naša služba za vanjsko djelovanje može dati dodanu vrijednost zato jer će zemlje članice biti dalje zastupane od strane jedne službe koja je ipak njihova. U redu, hvala. Aleksandra, hvala ti na tome što i kao prijatelj i kao kolega uvijek pokazuješ veliko razumijevanje. Minuta i pol za gospodina Lunačeka, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući i gospođo Ašton. Također ja želim čestitati gospođe Ašton na onome što je učinila u posljednje dvije i pol godine, što nije uopće bilo lako. Dakle, doista velike čestitke s moje strane. Gdje smo drugdje vidjeli da jedna takva služba nastaje od nule. Dakle, prvo se postavlja vodstvo, a onda i njihove podređene. Dakle, to je bio jedan e, vrlo težak posao i zbog toga zaslužuje našu hvalu i čestitke. I potrebna je gotovo nadljudska snaga da se u tome uspije bez da se naiđe na kritike. Žao mi je što se europske delegacije zovu tako, a ne veleposlanca. Nadam se da u budućnosti to više neće biti tako. Htjela bih vam i zahvaliti na tome što ste uspjeli da Srbija i Kosovo postignu sporazum koji nadamo se da će se sada primijeniti. Dakle, to je postignuće koje će prijeći u povijest. Osim toga, postoji mnogo prostora za poboljšanje kako bismo što bolje iskoristili potencijal službe za vanjsko djelovanje. Neke od tih nedostataka nisu nešto zbog čega možemo okriviti službu za vanjsko djelovanje, nego možda samo strukturu u EU, čak one veće zemlje članice koje ne žele da služba za vanjsko djelovanje zauzme središnju ulogu u europskoj vanjskoj politici. Zato niste vi krivi, nego su drugi krivi. Zbog toga nam treba jedan sporazum koji će se postaviti na druge temelje. Dakle, treba nam možda jedna uravnoteženija struktura, jedan zamjenik, njegovi zamjenici i tako dalje. Dakle, i više žena u vrhu službe. Ja vidim da ste se borili, zalagali za to i vidim i rezultate, ali i zemlje članice trebaju više imenovati žene. I predsjednik prekida. Hvala što ste se pridržavali zadanog vremena. Na e, jednu minutu, zastupnik Koval. Hvala. Promatram rad Evropske službe za vanjsko djelovanje u Moldavi, Ukrajini i Bjelorusiji i nekim drugim zemljama. Mislim da su to uspješni primjeri. Ova služba je uistinu sastavni dio institucionalnog okvira Europske unije. I želimo da se doživljava kao partner u ovoj Europi koju doživljavamo kao našu zajedničku Europu. Mi želimo na umjetan način ojačati rad Europske službe za vanjsko djelovanje. Vjerujem da bi jedan umjeren pristup zapravo mogao biti prednost Europske službe za vanjsko djelovanje. Vi govorite o pravu žena, ali što je sa pravom kršćana koji su predmet progona u brojnim zemljama, oni traže pomoć Europske komisije. Trebamo postići bolju mjeru. Naime, Poljska kaska prema statističkim podacima i ako želimo da Europska služba za vanjsko djelovanje e, djeluje na odgovarajući način, treba se poštivati balans. Hvala, gospodin Van Heke, na jednu minutu. Hvala. Uistinu mi je žao, no morat ću sada iskazati jedno drugačije mišljenje. Ja smatram da je ova služba zapravo primjer kako ne treba raditi. Zapravo to samo stvara dodatni labirint u europskim institucijama. Doduše, ovdje se predlažu neka poboljšanja, ali smatram da se na taj način samo rješavaju simptomi. premda je e, Barunica Ashton poduzela ono što treba i usprkos činjenice što imamo velik broj diplomata koji imaju prevelike plaće i dalje ostaje ono ključno pitanje a to je da Europska unija nije savezna država, niti je spremna na jedinstvenu vanjsku politiku i jedinstvenu diplomatsku službu. Osobno mogu samo iskazati žaljenje zbog toga. Međutim, s obzirom na tu činjenicu, mislim da ne možemo i dalje milijune eura ulagati u jedan projekt koji je u konačnici beskoristan. Hvala. Na minutu i po. Gospodin Danžo. Hvala. Visoka predstavnice. Europska služba za vanjsko djelovanje i funkcija koju obnašate e, su zapravo pozitivna rješenja koja proizlaze iz ugovora iz Lisabona i usprkos naših kritika, ne smijemo zaboraviti da kada pitamo od sugrađana e, u kojim područjima bi htjeli da Europska unija e, kolektivno bude aktivnija, diplomatska služba, sigurnost i obrana su među njihovim prioritetima. Prema tome pozitivno je vidjeti da se stvari mijenjaju. Naravno ne možemo uspostaviti jedan diplomatski kor u tri godine. S obzirom na sve preporuke naših izvjestitelja, Broka i Gualterija, htio bih staviti naglasak posebno na vojne i civilne misije Europske unije. U, ja sam imao priliku održati sastanke sa šefovima svih misija i zapravo primjećujemo da planiranje traje predugo, koordinacija je nedostatna i nema dovoljno fleksibilnosti. To je karakteristično za sve misije. I to treba svakako poboljšati. To vrijedi dakle, i za našu vidljivost i za naše aktivnosti e, na terenu. Želim insistirati na činjenici da ste potpredsjednica Europske komisije. Dakle, mehanika kojom funkcionira komisija i financije komisije trebale bi se koristiti bolje u korist Europske službe za valjske djelovanje. Hvala gospodine Danjean. A sada riječ ima gospođa Mix Urkiza. Hvala. U ovim preporukama Europskog parlamenta želim istaknuti tri stvari. Kao prvo, to će pomoći promicanju bolje suradnje između tajništva vijeća i komisije. Zatim, traži se fleksibilnija uloga visoke predstavnice. U nekim slučajevima će je moći zamijeniti povjerenici ili drugo osoblje, drugi službenici. Moramo biti ambiciozni kako bi ova služba mogla dati prioritet onim nacionalnim diplomatima čije su se veleposlanstva zatvorila i koje je zamijenila služba e, Europske službe za vanjsko djelovanje. Moramo se pobrinuti da se ne smanje jamstva koja se pružaju e, građanima Europske unije u trećim zemljama. I Europska služba za vanjsko djelovanje i parlament nisu uspjeli na zadovoljavajući način riješiti problem zastupljenosti e, žena. 0,33% e, AD16, manje od 25% šefova delegacija su žene, ali 70% tajnica su žene. Prema tome, smatram da treba popraviti situaciju. Znam da ste već poduzeli neke mjere u tom smjeru. Mogu samo iskazati žaljenje da to već nije učinjeno ranije. U odboru za vanjske poslove EPP je odbacio amandman socijalista gdje se traži da Europski parlament preuzne obvezu E, da se uvedu kvote. E, govornik je prekinut, e, bojim se da ste prekoračili dopušteno vrijeme i sada zastupnica Atemaki. Gospodine predsjedavajući, moram reći da je za nas vrlo značajno da je ovo izvješće kojim se promiče Europska služba za vanjsko djelovanje stavilo naglasak na zemljopisnu zastupljenost i ravnomjerniju zastupljenost, dakle po tom ključu. To znači da sve države članice moraju biti ravnomjerno zastupljene u službi za vanjsko djelovanje. Nažalost, danas je situacija takva da neki dominiraju u toj službi za vanjsko djelovanje, 14% diplomata su francuske nacionalnosti, svakako vjerujem da su to dobri diplomati, ali i druge zemlje imaju kvalitetne diplomate. Kao što je rekla i baronica Ashton, oko 18% dolazi iz 12 novih država članica. E, s druge strane, moramo imati na umu da od 15 starih država članica 80% posto eh, ih je eh, dakle otpada na te zemlje 80% diplomata i htjeli bismo da se to korigira. Hvala. Gospodin Pjetrovski, na jednu minutu. Hvala. U u e, preispitivanju funkcioniranja službe za vanjsko djelovanje moramo imati ravnomjernu zemljopisnu zastupljenost. U izvješću parlament stavlja naglasak na potrebu da se iskoriste sve mogućnosti kako bi se omogućila ravnomjerna zastupljenost po geografskom ključu na svim razinama. Međutim, to još e, nije slučaj. Neke države članice, uključujući i Poljsku, nemaju mnogo službenika u toj službi u usporedbi sa diplomatima koji dolaze iz takozvanih starih država članica. Poljska je inače šesta po veličini u Europskoj uniji od 140 delegacija trebala bi imati barem 12, a ne 4 e, radna mjesta, 4 funkcije kao što je to sada slučaj. E, isto vrijedi i za niže e, službenike niže razine od 3000 službenika, e, Poljaka ima samo 3%. Europski parlament inzistira na e, ravnomjernijoj zastupljenosti po nacionalnom ključu i treba razmisliti o vođenju nacionalnih kvota. Hvala. Na minutu i po riječ ima zastupnik Preda. Hvala. Drago mi je da su ove preporuke gospodina Broka i gospodina Gualtierija usmjerene na činjenicu da je riječ o novoj službi, e, tako da ne možemo niti očekivati da ona funkcionira na 100% razini u trećoj godini postojanja. Mislim da su neki kolege bili prestrogi prema barunici Ashton s obzirom na sva ograničenja i s obzirom na e, sve poteškoće na koje, s kojima se morala nositi. Mislim da je zapravo tu ključna riječ fleksibilnost. Fleksibilnost u odnosu na redistribuciju resursa i na kadrovsku preraspodjelu u trenutku promjene političkih prioriteta, kao što smo vidjeli slijedom događaja arapskog proljeća, zatim sposobnost brzog reagiranja i veća fleksibilnost. E, dakle, veća fleksibilnost nam je potrebna kada je riječ o operativnim odlukama u kontekstu vanjske i sigurnosne politike. To smo mogli primijetiti i e, za vrijeme krize u Maliju. Glasovanje je kvalificirano većinom u vijeću, e, moglo bi biti rješenje i želim isto tako istaknuti da premda ova služba nema za cilj zamijeniti nacionalne diplomatske službe, ipak moramo imati na umu da ona funkcionira e, na određen način, a isto tako da se na nacionalnoj razini smanjuju sredstva za e, diplomatske službe. Hvala. Sada dajem riječ gospodinu Kreiseldorfu. Hvala gospodine predsjedavajući. Uistinu mi je drago što možemo vidjeti kakva je trenutno situacija, kakvo je stanje i e, gdje je potrebno uvesti poboljšanja. Prošle godine bio čitav, postoje čitav niz kriza i to nam e, ukazuje na činjenicu da visoka predstavnica mora imati snažnu ulogu kako bi mogla voditi stvarnu politiku vanjske i sigurnosne politike. Vi biste mogli bolje iskoristiti svoju funkciju potpredsjednice Europske komisije i članice e, komisije zadužene za vanjske poslove. Mi ćemo vas e, podržati, imate našu punu potporu i osim uloge usmjeravanja e, potrebno je poboljšati i koordinaciju kako bi Europska služba za vanjsko djelovanje mogla bolje funkcionirati. Isto tako e, sve ono što se tiče politike prema susjednim zemljama mora e, biti predmet politike zajednice, odnosno metode zajednice. Dakle, to ne može nikako potpasti pod metodu odlučivanja koja se temelji na međuvladinoj suradnji. Želim posebno čestitati kolegi s vaše lijeve strane, gospodinu Vimonu, e, koji je radi stvarno e, izvrsno i e, sada dajem riječ zastupnici Ku. Hvala. Da, istina je da je uspostavom Europske vanjske službe zapravo mnogo toga unaprijeđeno i želim na tome čestitati Barunici Ešton. To nije bilo lako. Međutim, isto tako moramo prihvatiti činjenicu da neke stvari treba promijeniti. E, parlament je iznio određene prijedloge u tom smislu. Trebalo bi promijeniti e, ustroj službe. Izgleda da imamo velik broj visokih dužnosnika Istovremeno, e, nema dovoljno koordinacije u radu e, dakle u radu komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje. Dakle, postoji nedostatak koordinacije tih dviju institucija. Imam dojam da bi e, se trebalo poduzeti više da se poveća zastupljenost žena u Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Dakle, sjedište je u Briselu za sigurnost i za obranu i za vojne i za, i za civilne e, e, misije. Međutim, Europska služba za vanjsko djelovanje trebala bi, e, mogla bi na taj način biti učinkovitija, mogla bi brže intervenirati i želim još jedanput ponoviti da trebamo odati priznanje uloženom naporu i trudu i na temelju toga htjeli bismo e, da dođe do nekakvih dubljih promjena, dubinskih promjena, tako da će Europska služba za vanjske djelovanje e, moći zapravo pokazati e, i predočiti bolje rezultate. Mi još uvijek ne funkcioniramo kao brand i mislim da su rezultati podbacili u odnosu na uložene napore. Smatram da je to pristup koji treba promicati. Hvala sada gospodin Kortes na jednu minutu. Hvala. Želim e, zahvaliti visokoj e, predstavnici kako dobro obavlja posao u okviru službe za vanjsko djelovanje. E, ta služba je nova i to se odražava u nekim aspektima te službe. Mi u odboru za razvoj E, pozdravljamo to što visoka predstavnica redovito i često dolazi na sastanke našeg odbora kao i na sastanke odbora za vanjske poslove. Ono gdje bi ta služba trebala predstavljati dodanu vrijednost u odnosu na diplomacije europskih zemalja bi trebala biti veća koordinacija. Trebali bi se također više koordinirati kada se radi politikama razvoja i vanjskim politika. To se treba odražavati u sljedećem programskom periodu. I na kraju bilo bi jako važno da kako e, drža, nacionalnosti, tako i e, geografski sve zemlje budu dobro zastupljene kao i spolovi. Sada gospodin Kukan. Europska služba za vanjsko djelovanje trebala bi biti stabilna i stup europske vanjske politike. Zato nam je potrebno da raspoloživa sredstva trošimo učinkovitije. Europska je služba za vanjsko djelovanje nova i još uvijek u izgradnji. Posljednje tri godine imali smo pozitivne rezultate, međutim ustanovljene su i neke manjkavosti. Potrebno nam je jaka i učinkovita služba za vanjsko djelovanje pod jakim političkim vojstvom. Vanjski odnosi i odnosi sa susjedima su nešto gdje Europska unija treba igrati snažnu ulogu. Zato nam je potrebno da imamo jedinstven i jaki glas i da se taj glas poštuje. Nadalje, ta služba mora dati podršku primjeni vanjskih politika. Trebamo koristiti politike koje su nam na raspolaganju i ne smijemo biti licemjerni. Moramo imati vanjsku politiku Europske unije, a isto tako potrebna nam je i transparentna služba za vanjsko djelovanje. Tu se mora uzeti više u obzir mišljenje Europskog parlamenta kada se donose važne odluke. Isto tako zato što je parlament spona s građanima i vrši politički nadzor nad vašom službom. Htjela bih, bih posjetiti da trebate imati puno dimovata koji su uspješni iz novih zemalja. Hvala. A sada Otmar Karaš na minutu i pol. Gospođo e, podpredsjednice, dame i gospodo, kada bismo građane pitali što oni žele od Europske unije, svi oni iznad svega žele zajedničku vanjsku politiku. Oni žele jasnu e, politiku koja će davati smjernice. Ako gledamo kakve posljedice to ima za razvoj našeg kontinenta, onda vidimo da Evropska unija govori u ime našeg kontinenta u svijetu. Tako i treba biti. Međutim, to je moguće samo ako imamo učinkovitu vanjsku politiku koju provodi Europska služba za vanjsko djelovanje. A tu još ima mnogo toga za učiniti jer tek smo na početku tog e, procesa. Neke stvari su ostvarene, ali treba još mnogo toga učiniti raspodjela nadležnosti između vaše službe, komisije i, i zemalja članica e, koja trenutno uzrokuju neke nekonsistentnosti, a to treba zapravo sada promijeniti. Ingrid Dressler je ovdje na ovom papiru meni pokazala kako izgleda struktura osoblja. I to samo ukazuje kako je teško zapravo shvatiti kako funkcionira ta struktura. Ovisno o tome i na koje su dužnosti određeni ljudi na određenom radnom mjestu, iz koje su zemlje, odlaze na e, godišnje odmore po različitim schemama. Moramo prestati sa ovakvim razdvajanjima. Hvala sada kolega Vajdere na minutu i po. Hvala. Od je osnovana služba za vanjsko djelovanje, puno toga je napravljeno. Međutim, još jako mnogo toga treba napraviti. Nacionalni ključ je vrlo bitan, a i jako je važno da nove i učinkovite kadrove e, da oni dođu iz novih zemalja članica. Je e, glavna kriterij na osnovu kojeg se zapošljavaju novi ljudi treba biti njihovo stručno znanje. Svo osoblje treba biti stručno. Vrlo često sam se osobno uvjerila da veleposlanici ne mogu učinkovito raditi u zemlji gdje se nalaze jer ne govore jezik te zemlje. Na primjer, misija INTE i u Moskvi. Pokušali smo kontaktirati e, naše lokalne kolege, međutim to nije bilo moguće <clears throat> jer nije bilo odgovarajućeg znanja jezika. Dok bi e, ljudi koji dolaze iz baltičkih zemalja e, mogli raditi na tim radnim mjestima i tu bismo zaista pokazali da smo otvorili novo poglavlje. Savjetovala bih također visokoj predstavnici da se otvori predstavništvo u Turkmenistanu. I radi se o važnoj zemlji ne samo zato što ima puno prirodnih bogatstava, već i zbog svog strateškog položaja. Hvala. E, Uspostavljanje Europske službe za vanjsko djelovanje jako je važno za Europu. Ta institucija, ta služba zapravo posluje sve bolje i bolje usprkos sadašnjoj situaciji i usprkos teškom gospodarskom trenutku. Ipak ta je služba pokazala da Europa sada ima glas koji se dalje čuje. I da e, je taj glas koherentniji u cijelom svijetu. Naravno, mnogo se toga može poboljšati. Postojeći postupci mogli biti bolji, a i Evropska unija mora govoriti istim jezikom, istim glasom. To je jedini način da uživamo poštovanje u svijetu. Kad se radi o konkretnim pitanjima, postoji jedno što je po mom sudu izuzetno važno za Maltu. Malta je tražila da se u e, Europsku službu za vanjsko djelovanje uključe ljudi iz svih dijelova Europske unije. Ja se nadam da će se to načelo bolje primjenjivati u sljedećim godinama. Pozdravljam dakle članak 40. koji tu stoji, a to je bolji nacionalni ključ na visokim položajima i u drugim profilima. To je jedini način da se ukloni sadašnja neravnoteža na tom području i na taj način ćemo imati više dužnosnika iz različitih zemalja članica što će samo biti nama na korist a sada je spontano javljanje za riječ, ali molim da se svi pridržavate vremena koje vam je dodijel Najprije gospođa Kolhola. Hvala. Ja sam zastupnica Europskog parlamenta koja vjeruje da nam je potrebna jača vanjska politika. Europska služba za vanjsko djelovanje je važan dio kako bi se važan dionik da se to postigne i stoga jedna kolegica, kolega nam je govorio o tome da se proganje i ukršćani i sve što treba pokriti. Europska služba za vanjsko djelovanje je hibridna struktura i nakon samo tri godine ne možemo očekivati čuda. Međutim, mi presporo reagiramo na krize zbog toga što ima previše razina na kojoj se donose odluke. E, tako smo vidjeli e, što se dogodilo za vrijeme proljeća ili u Maliju, ali postaje se toga svjesno u službi za vanjsko djelovanje i približili su se građanskim civilnim organizacijama u trećim zemljama. I jako mi je drago da su se prošlog tjedna sastali s predstavnicima mladeži u Turskoj demokratski e, zahtjevi koje traži služba na vanjsko djelo je nešto se može zaista napraviti. A sada kolegica Kressler. Ja bih htjela naglasiti da će biti puno vremena da ostvarimo učinkovitu službu na vanjsko djelovanje ali možemo se pitati zašto postoje ovakva struktura, takav ustroj, nema niti jedne europske ustanove gdje ima toliko ljudi na izuzetno visokim dužnostima. Drago mi je bilo čuti da ćete to smanjiti. Što je pak sa ulogom specijalnog izaslanika? iz čega se to financira i iz kojeg razloga imamo još tu strukturu. Možda je bilo pametnije koristiti delegacije. Morali bismo raditi na učinkoviti um, europskoj vanjskoj službi jer eh, europski poreski obveznici plaćaju za dvostruko više diplomata nego što ima Sjedinjene američke države. Mislim e, da bi učinkovitiji rad bio na dobrobit svima, ne e, e, među njima i poreskih obveznika. Predsjedavajući, neki žele da ova služba ima vojno-političke ovlasti, a vanjska politika Europske unije bi trebala biti agresivnija i na kraju će prevagnuti vojne operacije, dakle vojna obilježba te službe. Mnogi žele da se napravi zajednički operativni stožer za vanjsku sigurnosnu politiku te da se uspostave vojne e, grupe za intervenciju ime Europske unije što se tiče e, i tako da postoje i vojne i interventne jedinice a ta služba će zapravo ostati bez kontrole e, Kaže se da će parlament kontrolirati tu službu, međutim to nije točno. Želi se jednostavno dati <clears throat> demokratsko pokriće europskim e, intervencijama u svijetu. Hvala. sada kolegica, e, kolega Melcer. Hvala lijepa. Postoji jedno pitanje kakvu viziju želimo za Europsku uniju, želimo li centraliziranu strukturu koja će imati e, centralizirane ovlasti, ili pak želimo jednu više federalnu e, Europsku uniju koja će biti jaka na van, a ne kao u prvom primjeru slaba na van. Mislim da se svi zalažemo za Europu koja će biti jaka prema van i da nam tu treba jasna E, i jaka vanjska politika Europske unije, ali ova služba koju sada imamo i ovakva politika je e, čudna jer s jedne strane imamo nacionalne diplomacije, a imamo Europsku uniju koja je neka vrsta nemoćnog patuljka e, moramo promijeniti strukturu službe za vanjsko djelovanje, ali prije toga moramo imati razumnu europsku vanjsku politiku. Gospodin Gris. Hvala. Funkcioniranje i organiziranje Europske službe za vanjsko djelovanje je nešto što se ustrojavalo prilikom osnivanja te službe. Radilo se o tome da se da um, ravnotežu između vijeća, komisije i država članica. I to je, kao što je rekao gospodin Gualtieri, nešto što je prirodno brinulo same institucije. To je bio isto tako reakcija na nove važne događaje, kao što je bilo a, Europsko proljeće nove ustanove ombudsmena za ljudska prava, na primjer, su se tu pojavile, a visoka predstavnica je zamjenik pravobranitelja. Moramo suradnju s povjerenicima koji su zaduženi za politiku razvoja i humanitarnu pomoć. Međutim, dobro je također da se uključe i drugi povjerenici u taj proces. U današnje vrijeme vanjska politika nije samo davanje pomoći i e, pregovaranje, već ima i e, gospodarska obilježja. Moramo se koristiti njome u tu svrhu. Gospođa što nije govorila također i o pozitivnom utjecaju e, diplomata iz novih zemalja. Ja bih htio da se to zaista provede u djelo. Hvala, a sada za kraj e, gospođa e, Sinclair. Hvala, velik broj mojih kolega pozivaju da Europska unija govori istim jezikom jednim glasom i da nemamo šefove delegacije već veleposlanike Europske unije. Međutim, Europska unija nema mandat za to jer to neka vrsta federalizma. I mislim da se tu u potpunosti krši mandat službe za vanjsko djelovanje Barunici Ashton. Teško je obavljati svoj posao jer ne može govoriti 27 zemalja članica. Međutim, <clears throat> ona je zapravo sama djelomično odgovorna za svoje probleme jer ona je bila na čelu Doma Lordova kada se išlo za Lisabonskim ugovorom. Prema tomu ne htjela veće ovlasti. Gospođo Ašton, ne možete imati i ovce i novce. Jedini način na koji Europska unija može govoriti jednoglasno jest ako ljudi za to ovlaste. još jedna stvar, ono što me zaista me zanima, u kojim ste kapacitetima išli na finale Kupa prvaka ove godine? Hvala. A sada riječ ima visoka predstavnica. Ja sam bila na na nogometnom finalu, dakle Kupa prvaka UEFA na poziv UEFA. E, sam da će ovo biti zaista dinamična i živa debata i stvarno je bilo tako. I Bitno je da svi kažu što misle. Htjela bih odgovoriti na neke od stvari o kojima ste vi sada govorili. Naravno, vratit ćemo se na to, naročito kada se sve ovo bude objavilo napismeno. Malo pomalo, odnosno jedan po jedan, odgovorit ću na vaša pitanja. Način na koji radimo sa državama članicama. Rekla sam da je Lisabonski ugovor e, dao obilježje jednoglasja velikoj stvari koje mi radimo. Vijeća kada se sastaju bilo ministri vanjskih poslova, ministri razvoja ili obrane, oni žele imati zajednički stav e, i najveći mogući zajednički nazivnik, čak kada se ne možemo oko svega dogovoriti. Uvjeravam vas da način na kojih svih 27 zemalja međusobno razgovaraju je zapravo jednom živom raspravom gdje oni traže rješenja. Tako je bilo i kada smo za 12 sati pregovarali o Siriji i sankcijama. Isto tako svako predsjedništvo i svi nacionalni parlamenti oni se uvijek kada održavaju kongres najprije sastaju sa mnom u uvodnom dijelu njihovog rada. To nije dovoljno, ali je stvarno značajan dio moga rada. Način na koji mi radimo sa zemljama članicama, na primjer kada su žrtve otete u e, Jemenu. E, moram reći da su nam se Austrija i Danska da su nam bili zahvalni za naš rad, a tako postupama bilo kada ako je bilo koji građanin jedne od zemalja članica otet u bilo kojem dijelu svijeta. Još jedna stvar, ministarskih poslova dobro surađuju. Surađuju kada idu na putovanja, rade, neke stvari obavljaju posao ne samo za svoju zemlju, već i za cijelu EU uniju tako radi William Hague, a i Carl Bildt. Nedavno smo zajedno putovali i to je bilo jako vrijedno. Htjela bih se također osvrnuti na pitanja zamjenika. Mnogi od vas su rekli da je nemoguće istovremeno biti na dva ili tri mjesta. E, sjećam se jednog tužnog dana kada sam bila u pet zemalja istog dana, a kritiziralo mi me što nisam bila na šestom mjestu moram tu e, zaista pohvaliti veliku podršku rotirajućeg predsjedništva Europske unije. Kada je ova struktura e, stvorena, mnoge su stvari već postojale, a e, malo pomalo smo izgrađivali strukturu i ja sam morala zapravo preuzeti uloge nekih struktura gdje sam morala predsjedavati trima strukturama, ne samo jednom. I e, to je bilo izvrsno se mogli surađivati s predsjedništvima. Najtješnje surađujem sa e, povjerenikom Filom kojem sam zahvalna tome i sa mnogim drugim povjerenicima. E, isto tako i mnogim e, ministrima vanjskih poslova oni kada e, rade za svoju zemlju vrlo često rade istovremeno za Evropsku uniju i to je dobro korištenje resursa što zapravo ne sprečava da razmišljamo kako će se ova uloga objaviti, obavljati u budućnosti i što ćemo zahtijevati od osobe koja će obnašati tu dužnost. Što se tiče reguliranja kriza, ja mislim da moramo tu imati sveobuhvatni pristup e, kako se bavimo posredovanjem, kako se bavimo pravnim temeljima. Moramo se pobrinuti da sve to skupa međusobno usklađeno funkcionira. Neke smo stvari naslijedili, neke strukture, smo naslijedili moramo ih mijenjati, to se može učiniti uz vašu potporu i potporu zemalja članica. Još jedna stvar, rad koji obavljamo na pitanju obrane kada se radi o misijama e, vanjske sigurnosti i obrambene politike. Da, slažem se, jako se slažem s vama da postoji puno razina na kojima se odluke donose. Ne želim oduzeti zemljama članicama te važ, donošenje tih važnih odluka, ali neke stvari se moraju napraviti drugačije. Ono što je bilo važno i što smo sada uspostavili su strategije izlaska za naše zemlje. Smisije. E, potrebno je također promijeniti dio pravila prema kojima radimo i e, to e, potrebno je promijeniti ne samo pravila poslovnike e, već i propise ali moramo to napraviti aktivno neće se dogoditi samo od sebe što se tiče veleposlanstva. E, Velika Britanija otvara nova e, veleposlanstva e, i moram reći da dakle je William Hague ponosan na to i to moram reći u njegovo ime. Misija na su dobila je E, puno kritika, ali moramo objasniti o čemu se radi. To je čvorište za regionalnu pomoć. Tamo radi 44 osobe, 35 lokalnih osoba iz komisije i oni od tamo daju pomoć za deset različitih zemalja, od Barbadose do e, Dominike i tako dalje. Dakle, umjesto da imamo deset različitih ureda s deset različitih uredskih struktura i birokracija imamo jednu jedinu e, da morali smo imati i predstavništvo u Panami i u zaljevskim zemljama i na nekoliko drugih mjesta. Napravit ćemo to s vremenom, ali potrebna su nam i sredstva. Otvorili smo neke stvari u Libiji i moramo odgovoriti na namatične promjene, tako da ćemo imati ljude na terenu koji će tamo ostati, a to je izazov. Naravno, treba se pobrinuti i za osoblje. Zapravo, sjetite se da smo naslijedili osoblje od drugih institucija koje je prešlo k nama, tako da smo naslijedili i njihovo iskustvo. I sada to promijeniti i razraditi u bilo kojoj organizaciji je određeno vrijeme. Trebamo raditi na tom procesu kako bismo privukli više ljudi. Ja sam htjela također i nastojala zaposliti više žena i žene dolaze također i u nacionalnim e, diplomatskim sustavima nema mnogo žena u vanjskoj politici, ali trebamo riješiti i neke od prepreka koje se postavljaju u takvom zapošljavanju. Dakle, treba vidjeti kada je nekom manje zastupljen e, kako to nadvladati. Htjela bih također još što spomenuti, svatko u delegaciji zna da je dobio taj posao zato jer smatramo da je to najbolja osoba koja će zastupati Uniju u našem radu. Također se slažem u vezi sa odmorima i sa drugim pravilima, ali ja ne mogu tu ništa učiniti ako ne promijenimo ta pravila. Nema nikakvog smisla ova sadašnja struktura. Naravno, ljudi koji su u poteškoćama i koji su u daljenim mjestima trebaju više slobodnog vremena i to nitko ne osporava, ali ne znam zašto imamo takva pravila, ali kako bismo to sve promijenili, dakle trebam nova pravila i zato trebam i vas i to vrijedi za drugo. Dakle, ja nisam protivna unošenju promjena, ali i ja i vi znamo da e, treba komisija iznijeti prijedloge i trebamo ih e, dogovoriti kasnije, a to naravno iziskuje određeni senzibilitet. Dakle, svi prijedlozi su proizišli iz samih delegacija i ja sam preko njihovog predstavništva zatražila njihove prijedloge za to i također e, sam nastojala i raditi prema tome u skladu s time. Dakle, još e, sam e, Htjela napomenuti sljedeće. Dakle, uspostava službe od samoga početka je bila ono najnužnije kako bi sve krenulo, ali sada imamo 5 AD 16 i 9 AD 17 mjesta za sljedeću godinu u planu i nedavno sam e, predložila što bismo trebali učiniti u vezi sa poslovnim predstavnicima, u vezi sa njihovim mandatima, sa brojkama i također u vezi s time kako ih se može još jače integrirati u službu. To je važan element koji nam stoji na raspolaganju i pomoću kojega možemo rješavati teške krizne situacije gdje mm, netko se ne nalazi na licu mjesta mora posjetiti određenu lokaciju i osim toga treba vam u određenim slučajevima kombinacija šefa delegacije i jednog sveobuhvatnijeg predstavnika, primjerice u Afganistanu. To također e, ovisi o tome kako ćemo se integrirati, ali nitko se ne zalaže više od toga, e, za to od mene. No, u svakom slučaju moram e, na uravnotežen način nastojati i postići dalji napredak. I na kraju o pitanju potpredsjednika. Da, razgovarala sam e, o tome sa predsjednikom Barosom i sažili smo se da trebamo poraditi na tome. To sam naglasila i u uvodnoj riječi. Imamo izvrsne primjere suradnje sa različitim povjerenicima u vezi sa različitim pitanjima, a prošloga tjedna sam se upravo našla sa povjerenicima kako bismo razgovarali o Siriji, o obrani, dakle istina je, trebali bismo to činiti češće i e, ja i predsjednik odbora ćemo nastojati to činiti. Dakle, hvala vam još jednom na ovoj raspravi i često govorim da uspostavljene ove službe je kao upravljanje i e, uzjećanje aviona dok mu se još montiraju krila. Dakle, kao što sam rekla, e, naši službenici su došli, i dolaze iz sedam različitih mjesta u Briselu i trebaju onda osmisliti nešto novo. Dakle, delegacije na terenu trebaju e, preuzeti nove odgovornosti bez previše resursa. Recimo u New Yorku gdje kada je došlo rotirajuće predsjedništvo, oni su stavili na teren više od 20 ljudi. Mi to nismo učinili. Dakle, nastojimo biti što učinkovitiji, ali moj je san da izgradimo temelje. Dakle, kao što sam rekla, ima prioriteta. Dakle, da budemo um, snažniji u susjedstvu, da razradimo E, strateška partnerstva što smo i učinili i također da osmisli jednu službu e, za e, koju možemo reći da se njome ponosimo. Dakle, s vašom potporom ja ću završiti svoj mandat i predati ga nekome sa početkom nečega što bi moglo biti doista od izuzetnog značaja za Europu. Hvala vam lijepa potpredsjednice, a sada naši izvjestitelji, prvo kolega Elmar Brok. Imate riječ. Poštovani, poštovana predsjednice, potpredsjednice, Mislim da je parlament spreman surađivati na poboljšanju Europske službe za vanjsko djelovanje. Mi smo uspostavili i pomogli smo uspostavljanju njezine strukture. Mislim da je to jasno proizišlo iz današnje rasprave. Nisam očekivao e, da ćete odgovoriti na sve ono što je spomenuto u proteklih nekoliko mjeseci i da ćete se osvrnuti na sva područja gdje je potreban napredak. Na kraju ste govorili o pravilima o e, financijskom izvješću i mislim da naravno i u proračunu službe treba učiniti određene izmjene kako bi ona bila učinkovitija. Osim toga treba osigurati da države članice dobiju određenu korist od e, službe za vanjsko djelovanje. Dakle, neke zemlje možda zapriječuju e, državljane drugih zemalja da uzmu određena mjesta u službi i to je neprihvatljivo. To treba razmotriti, a osim toga tu postoje mogućnosti za ostvarenje ušeda za zemlje članice. Ako to možemo učiniti, onda bismo to i trebali. Kada je riječ o političkim e, predstavnicima, Slažem se s onime što ste rekli. Ali trebamo također razmotriti i načine jačanja teologe i radujem se također narednim debatama koje ćemo imati u sljedećim mjesecima i mislim da bismo trebali što bolje iskoristiti posljednjih 12 mjeseci Europskog parlamenta kako bismo ovo naprijedili. sada riječ zastupniku Gualtieriju. Hvala, ova rasprava je, mislim, pokazala da postoji doista značajna konvergencija u parlamentu kada je riječ e, o našem odnosu i bilo mi je drago čuti da gospodin Tanok cijeni važnost i korisnost Europske službe za vanjsko djelovanje. Rasprava je također pokazala da postoji značajna konvergencija između parlamenta i vas, gospođo visoka predstavnice. Gospođa Ashton, moram vam priznati da ste održali izvrdan govor i na tome vam čestitam i zahvaljujem, ne zbog zahvale koju ste uputili parlamentu, no i zato što ste pokazali jednu sveobuhvatnu viziju prirode, zadaća i potencijala službe s kojom se u potpunosti slažemo naročito kada je riječ o izazovu koji predstavlja comprehensive approach, odnosno naša sposobnost da uskladimo različite instrumente i alate kojima raspolaže Europa kako bi njezino vanjsko djelovanje bilo što učinkovitije. Upravo zbog toga, iako su brojni slučajevi dobroje suradnje sa komisijom koju ste vi spomenuli i to je stvarnost, ipak smatramo da na ovome planu možemo i moramo još mnogo toga učiniti. Dakle, vjerujem da će revizija na tim temeljima doista dati izvrsne rezultate i zahvaljujem vama i svim suradnicima osoblju Europske službe za vanjsko djelovanje, počeo od na njihovom zalaganju, na trudu, na rezultatima i na raspoloživosti naspram ovoga parlamenta. Hvala lijepa. Hvala. Sada zatvaram raspravu. Poštovani kolege, glasovanje će se održati sutra u 12 sati i prelazimo na sljedeću